E, nadležna mađarska tijela podnijela su zahtjev e, za ukidanje imuniteta kolege Čave Malnera. Ovaj zahtjev prenosi se odboru za pravna pitanja u skladu s poslovnikom. Odbor za pravna pitanja